Bon. Chers collègues. U redu. Poštovani kolege, molim vas sjednite. Ponajprije ponajprije Danas je 21. siječanj pa mislim da vam još uvijek mogu zaželjeti sretnu novu godinu i sve najbolje u 2015. Ovaj će se sastanak prenositi na internetu osim dijelova koji će biti zatvoreni točka 7 o Mediteranu doći će nakon točke 8 o pomorcima, a točka 11 o Baltičkom moru nakon točke 15 o delegiranim aktima. Ako nema prigovora, predlažem da usvojimo dnevni red uz ove izmjene koje sam upravo naveo. Imali prigovora? Svi se slažemo. U redu, zahvaljujem svima. Prelazimo na sljedeću točku. Imam za vas važnu obavijest. Vrlo važnu obavijest, pa molim vas pazite. Večeras ste pozvani na piće od 6.30 nadalje u jednoj od prostorija za zastupnike. Svi ste dobro došli. To će biti skromno, nećemo trošiti puno novaca na velike količine pjenušca, ali to je šala. U redu, Odobrenje zapisnika sa sjednice održane 3. i 4. prosinca nema prigovora, dakle odobrava se zapisnik. Hvala kolege. Sada prelazimo na glasovanje. Glasovat ćemo o izvješću MATO o odredbama za ribolov u području sporazuma o GFCM-u, opća komisija za ribarstvo sredozemlja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Počnemo ponovo. Počet ćemo ponovo. Da li sada radi? Počnimo iz početka. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Koristite drugi ako vam ovaj ne radi. Dakle, ponovo ćemo početi još jednom, ali četvrti puta neću ponavljati. napravimo prvo probu. Prvo proba. Pa mogli bismo i glasovati dizanjem ruku, nije toliko važno. Dobro, otvaram glasovanje. Ako ne funkcionira, podignite ruku. Mislim e, da je povrijeđeno moje pravo na glas. Ali nisam ja kriv, nisam ja tehničar. Poštovani kolege, ne, ne trebate ići po dvorani isprobavati svaki e, taj, svaku elektronsku napravu. Pa nećemo cijelo popodne provesti radeći ovo. Ja ću sada otvoriti glasovanje i ako se slažete, samo dignite ruku ako nemate karticu. Otvaram glasovanje.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 Rekli ste da je jednoglasno, ali bila su tri glasa protiv. O, ispričavam se. Nisam dovoljno dobro pogledao rezultat. Dakle, bila su tri glasa protiv. Ponovo se ispričavam, doista mi je žao. No, ipak je bila znatna većina za. Donc, nous allons donc passer euh, au vote du... Sada ćemo prijeći na glasovanje o izvještaju o partnerskom sporazumu o održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegale i o provedbi protokola tog sporazuma dvanaestog je to e, izrađeno, dakle otvaram glasovanje na prvoj, prvi amandman. Zatvaram glasovanje. Devetnaest za, jedan protiv. Amandman dva. Dakle, drugi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. To smo usvojili amandman broj 3. Otvaram, zatvaram. Usvojeno. Sada ćemo glasovati o samom izvješću. Otvaram glasovanje, zatvaram. Dakle, 19 za, 3 protiv, usvojeno. Zahvaljujem kolege. Ovime smo završili s glasovanjem. Drago mi je da to nije predugo trajalo, malo se zakompliciralo. A sada prelazim na sljedeću točku dnevnog reda. Sporazum kojim se uspostavlja Opća komisija za ribarstvo u Sredozemnom moru. Gabriel Mato je izvjestitelj. To je dobio klub EPP. Imali smo prezentaciju komisije 5.11. 4.12. je bila razmjena mišljenja. Sada će nam Gabriel predstaviti nacrt izvješća pa ćemo postaviti rok za amandmane. Gabriel, imaš riječ puno hvala. Biti ću vrlo kratak i počet ću od kraja. Predlažem da odobrimo amandman. Nema amandmana e, kad je riječ o obvezama strana, već se samo ažurira konvencija u svibnju 2013. godine došlo je do restrukturiranja e, kako bi se moderniziralo e, ovo imamo jasan cilj a to je biološka održivost bolje definicije i poboljšanje definicije funkcija e, komisije, e, opće komisije za ribarstvo sredozemlja, e, riječ je i o višegodišnjim planovima, o ograničenim područjima, o prikupljanju i dijeljenju podataka, o održivom ulovu, najvišem održivom ulovu, e, smanjenje otpada, borba protiv e, ilegalnog, neprijavljenog i nereguliranog ribarstva, kazne u slučaju nepridržavanja pravila. Dakle, mi se možemo složiti ili ne složiti s amandmanom, no naše mišljenje da je on pozitivan, da se sam sporazum time ažurira i modernizira i da ga možemo podržati. Hvala. Hvala. Zato što je glasovanje jako složeno, učinio sam zapravo nešto obrnuto. Prvo sam trebala, trebala predati riječ gospođi Eh, Lijanijada jer nas ona mora napustiti, trebali smo prvo obraditi njeno izvješće. Ono što ću učiniti sada, ako se slažete, napravit ćemo kratku pauzu vezano uz prijedlog Gabriela, ako se slažeš. Ninguna intervención es un tema tan sencillo que lo liquidamos si no hay intervenciones. Dakle, ovo je vrlo jednostavno, možda možemo ovo riješiti bez komentara. Želi li neko uzeti riječ o ovome? Ne, ne, izvjestitelji u sjeni, e, zastupnici, ovo je prilično jasno. Možete li se složiti s time u redu? Pa ja bih e, dao riječ predstavniku komisije. Je li ovdje predstavnik? predstavnik komisije, imamo li ga? Ne, a, sjajno, dobro, dobro, u redu. Dakle, sada trebam ponovo dati riječ Gabrielu Matovu, ali ne trebam to učiniti jer svi se s njim slažu. Rok za amandmane je 26 siječanj 2015. Puno hvala. Sada dajem riječ e, kolegici. Biću vrlo kratka, neću vas zadržavati jer moram stići na avion za Irsku. Vrlo mi je drago što se ovaj dosije bliži kraju. E, drago mi je E, što se na ovome radi. Dakle, pomorci imaju pravo na ravnopravno postupanje s njima. Nadam se da će e, ovaj, ovo zakonodavstvo e, potaknuti i osnažiti zajednice pomoraca ja se slažem s procjenom učinka komisije, moramo vidjeti koje će biti posljedici ovog zakonodavstva. Ja sam vrlo oprezna kad je riječ o jednakom pristupu za sve, e, međutim e, slažem se sa onome o mikro i makro poduzećima. Ja mislim da će ovo potaknuti e, pomorski sektor. Sigurna sam da ovo neće biti zadnji puta da o tom sektoru vodimo raspravu. Ako nitko ne želi ništa dodati, ja zbilja moram juriti. Puno vam hvala. <laughs> Non mais on est d'accord en plus sur ton, sur ton rapport, euh, Liad. Ne, ne, svi se slažemo oko tvog izvješća. Želi li sjeni prvo nešto reći ili kolege? Da, izvoli. Izvolite, gospođo Lopez Montanje. Hvala. E, u ime EPPA, prvo želim reći da se 100% slažem sa izvješćem izvjestiteljice. On se kreće u pravom smjeru po našem mišljenju. Smatramo da pomorci trebaju imati ista prava kao i osobe na kopnu, osobito u onim državama gdje se to traži Neophodno je to postići. Smatram da je ovo zakonodavstvo e, neophodno, ali imam određene dvojbe. Možda bismo o tome mogli raspravljati, ali tamo gdje govorite o tome da plaće i mirovine moraju biti imati pravnu sigurnost, a naravno da se s tim slažemo ali nisam sigurna u kojoj mjeri je to u nadležnosti država članica. Možda možemo preporučiti da države članice jamče plaće i mirovine, ali to je na njima, na samim državama članicama. Naravno, e, pomorci moraju biti zaštićeni na isti način kao i radnici na kopnu, to je sasvim jasno i danas na odboru za zapošljavanje ministar za e, e, socijalna pitanja iz Latvije je govorio upravo o tome i on je spomenuo da sporazum koji već postoji predstavlja pravi put. E, dakle, ovo je doista dobar korak ka dobrom zakonodavstvu po tom pitanju. Zahvaljujem. Veronika, gospođa Mumba. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala i izvjestiteljici na obavljenom poslu. Kad sam prvi put uzela riječ po tom pitanju, spomenula sam da je prilično teško uključiti prava pomoraca na svim područjima. Ja sam e, pokušala e, to e, unijeti tako da se zajamči obuka za sigurnost, osobito kad je riječ o ljudima čija prava je po definiciji teže zaštititi. Treba osigurati da svi uživaju ta prava i mi ćemo iz mog kluba dati neke amandmane. Gospođa Tomada, hvala vam gospodine predsjedniče. Mi ćemo uložiti, uložiti nekoliko amandmana i to napisano. Kao prvo sam htjela reći da e, je moja pozicija slična one izvjestiteljice i ja joj želim čestitati jer konačno možemo uskladiti prava koje uživaju e, ribari sa kopnenim radnicima. To je naravno iznimno važno. Ipak treba precizirati ovu problematiku obuke i e, školovanja jer to je jedna od mjera gdje smo mi utvrdili da koliko god e, pomorci izuživši ribare imaju, uživaju u e, jednom međunarodnom priznavanju njihovih kompetencija, utoliko to zapravo nije situacija upravo sa ribarima. Tu mislim da nam još preostaje nešto posla, utoliko više što kada se govori o obuci, Postoje kako aspekti veznih uz povećanu sigurnost na moru, tako i aspekti veznih uz e, bolje poznavanje okoliša. I stoga mislim da moramo još dosta toga raditi kada se radi o harmonizaciji obuke i još i više zato što sam usudila da u nekim državama članicama postoje e, pomorske srednje škole sa detaljnim studijima, a u nekim drugim državama članicama ne i stoga mislim da tu još sve dosta posla. Hvala vam gospođo Toma. Želi li još netko nešto reći od drugih kolega? Predajem odmah riječ komisiji koja će naravno biti vrlo brza kada je riječ o ovom in... Ja ću biti vrlo brza, želim zahvaliti izvjestiteljici na njenom mišljenju. Nadam se da smo napredovali kad je riječ o radnim uvjetima za pomorce. E, obuka i sigurnost su jako važni za pomorce i ribare. Komisija na tome radi. To se ne nalazi u ovom konkretnom prijedlogu, ali postoje takve inicijative i e, drugi e, regulatorni akti o tome a komisija nema nadležnosti za plaće. E, zahvaljujem izvjestiteljici i očekujem daljnje rasprave na tu temu. Hvala. Ja ću... Izvrsno. E, želiš li još nešto reći? naše izvjestiteljica ne. Inače ćeš popustiti let. U redu, rok za podnošenje amandmana je određen za 23. siječnja. i ispričavam se za malo prije. Donc, euh, nous allons passer à des choses passionnantes maintenant. Dakle, sada prelazimo na vrlo strastvena pitanja. Radili su o razrešnici za 2013. godinu, opći proračun Europske unije, ja sam izvjestitelj. Tu 16. studenog su mi povjerili tu zadaću kao predsjedniku odbora. Na našem koordinatoru, na našem sastanku koordinatora smo rekli da što se tiče proračunskih linija za 2016. godinu za ribarstvo, e, imali smo prvo razvojno mišljenja i predstavljanje i sada vam predlažemo ovaj prvi nacrt e, mišljenja. Na primjer, opće primjedbe svake godine, opća uprava Mare priprema godišnje izvješće o aktivnosti. Ta opća uprava je jedan važan dionik koja prikuplja informacije kako bi se procijenila procijenili korištenje troškova. Opća uprava smatra da su računovodstvene tehnike dobre, da su sve informacije dobro zaprimljene i provedene. Revizorski sud je objavio svoje godišnje izvješće za 2014. godinu 24. sudnog prošle godine. Što se tiče procjene troškova iz 2014. godine, što se tiče općeg proračuna Europske unije za 2014. godinu, sud procjenjuje da nema značajne, značajnih pogrešaka kod računa, ali što se tiče proračuna sveukupnog imamo 4,7% stope pogreške. To znači da imamo dosta veliku stopu. Što se tiče ribarstva, prije svega što se naš dakle tiče, Revizorski sud smatra da su plaćanja u 2013. godini nešto što je bilo popraćeno visokom stopom pogreške. Stopa koje se tiče neispravno izvršnih plaćanja se odnose na 6,4%, to je e, ipak manje nego prethodne godine, 7,9, dakle 2012. godine. Što se tiče ribarstva i pomorskih pitanja, nemamo dovoljno informacija, detaljnih informacija o sobi pogreške u ovom izvješću. Revizorski sud nema posebnih primjedbe za područje ribarstva osim e, jednog, jednog Eh, jednih troškova vezanih uz eh, Poljsku. Revizorski sud dakle naglasuje dobru unutarnju kvalitetu eh, provođenja računa u općoj upravi Mare. Imamo i 69% snosenih troškova koje su snošeni u suradnji sa državama članicama. Što se ovoga tiče, predlažem vam nekoliko prijedloga koje ćete pronaći u tekstu mog mišljenja i sada kao prvo predajem riječ izvjetskim osjeni ako to žele i zatim članovima ako to žele. Vidim da je entuzijazam sve prisutan, ali ipak, eto, ako neko želi intervenirati, hvala ti, dragi kolega. Sí, gracias, Lo hago en nombre de la... Puno hvala. Govorit ću u ime izvjestiteljice u Sjeni Klare koja danas nije mogla doći, a mi je dala neke bilješke. Prvo slažemo se s izvjestiteljem koji je odobrio e, izvješće komisije o razrešnice za Europsku agenciju za kontrolu ribarstva, ali želimo iznijeti nekoliko komentara, odnosno E, za opći proračun Europske unije. Trebamo se usredotočiti na činjenici da bi revizorski sud morao da e, reći koja je konkretna stopa pogrešaka na području ribarstva, e, ruralni razvoj, poljoprivreda, ribarstvo, to se sve treba izdvojiti, a sve ukupna stopa pogrešaka se smanjila u odnosu na prošlu godinu sa 7,9% na 6,7%. Mi međutim ne smijemo biti zadovoljni s time, već trebamo insistirati na tome da se taj postotak još više smanji i da taj trend smanjenja se nastavi. Na isti način želimo izraziti svoju zabrinutost da podaci možda nisu 100% pouzdani ako države članice nisu redovito slale podatke ili su slale pogrešne podatke. E, stoga treba sve poduzeti da se u budućnosti ne šalju e, takvi podaci. Ja se slažem s vašim primjedbama. Imali li drugih intervencija? Da, Peter, izvoli. Voorzitter, eh, dank u wel voor uw eh, Hvala. Hvala i na prezentaciji. U potpunosti se slažem s ovim što ste rekli. Vrlo sam razočaran što još uvijek imamo tako visoki postotak grešaka, gotovo 7%, kad bih to pokazao svom računovođi, sigurno ne bih dobio različnicu za e, svoj financijski uspjeh. Mislim da je nevjerojatno da dajemo različnicu kad postoji tako velika stopa pogrešaka. Znamo što se događa u vijeću za poljoprivredu i ribarstvo. E, e, pogreške se čine na području poljoprivrede pitam se ne bismo li trebali razmisliti o tome da se naša grupa suzdrži od glasovanja kako bi poslala poruku, jer govorimo o situaciji koja ide na štetu ribarstva. Nas se krivi za nešto što se događa negdje drugdje. E, to se spominje u e, ovom objašnjenju, ali možda bismo trebali poslati neki jasni signal. Vratit ću se na ovo pitanje kasnije. Euh, Ima li još euh, neko kolega koji žele intervenirati? Ne. Sada ću predati onda odmah riječ euh, Marku Johnsonu, predstavniku komisije. A nema nikog iz komisije tko želi o ovome govoriti. U redu. Poslušajte, što se tiče komentara koji iznao Petar, mislim da naravno moramo reći da 6,7%, da je to previše, da je to previsok postotak još uvijek, ali da je to ipak bolje nego godinu naprijed, dakle napredak je tu. Mislim da ne, se ne bismo trebali suzdržati, mislim da trebamo glasovati, barem ja tako ne moram učiniti. Naravno, vi možete učiniti kako hoćete, ali mislim da treba izglasati ovaj dokument, inače bi to zakompliciralo stvari, ali to nas ne sprečava da odaslamo signal komisiji što se tiče dobro korištenja fondova, ali naravno i državama članicama i s tim u vezi se slažem s Petorom. Rok za ulaganje amandmanja je 26. prvi u podne i pozivam vas da dakle podnosite amandmane ako želite što se tiče različnice. Hvala lijepa. Sada možemo prijeći na točku broj 10. Radi se o različnici Europskoj agencije za kontrolu ribarstva i ovdje je prisutan ravnatelj te agencije koji je malo prije slomio jednu šalicu, pa ćemo malo oduzeti od njegove plaće zbog te šalice koju je razbio, ali dobro, to se može dogoditi. ova ovaj nacrt različnice mi je povjeren na sjednici koordinatora 6.10. prošle godine kao predsjednik ovog odbora. Ja još jednom dakle, pozdravljam Paskala Savoreja, eh, ravnatelja Europske agencije za kontrolu ribarstva. Što se tiče ove davanja različnice, to je naravno važan sastavni dio rada Europskog parlamenta. Želim ovdje naglasiti koliko je ta vježba važna. Tijekom prošle točke smo raspravili o elementima koji su vezani uz davanje različnice za opću upravu Mare. Sada bismo trebali detaljno analizirati davanje različnice Europske agencije za kontrolu ribarstva koja se nalazi u Vigu, u Španjolskoj, kao što smo prije rekao. Tu sam se temeljio na svim raspoloživim dokumentima, to je dakle naravno izvješće Europskog suda što se tiče financija, godišnje izvješće agencije, izvješće o godišnjim računima agencije, zaključci preporuke Europskog suda i planovi agencije. Tu imamo sve proračunske i proceduralne aspekte koji su, koji su neophodni za rad agencije. Općenito rečeno, evo vidim da je Mark stigao, dobro, malo kasnije. Općenito rečeno možemo zabilježiti da proračun kojem raspolaže agencija je dobro upravljen. Svo osoblje učiniti što više moguće kako bi se učinkovito trošila financijska sredstva od unije. Želim naglasiti koliko je, su važne misije e, Europske agencije za kontrolu ribarstva, to je iznimno važno. Želim vas podsjetiti da e, je reforma zajedničke ribarstvene politike i njeni ciljevi nešto što se može ostvariti samo ako se e, kontrolira pravilno ribarstvo. Europski parlament je dobio značajan porast resursa namijenjeni kontroli sada je na svakoj državi članici da primijeni europska pravila, da se bori učinkovito protiv svakog oblika nezakonitog ribolova i da surađuje najbolje moguće sa Europskom agencijom za kontrolu ribarstva. Revizorski sud je svakog naglašava važnu ulogu agencije te kaže da su e, operativni troškovi za 2013. pravilno korišteni proračun za 2014. godinu je iskorišten u iznosu od 99% što se tiče e, sredstava za obvezu. Što se tiče sredstva za plaćanje, tu imamo 84% iskorištenost sredstava. To je iznimno pohvaljujuće. Ta financijska sredstva odgovaraju potrebama agencije stoga bi svako rezanje značilo smanjenje načina dobrog funkcioniranja ove agencije. Isto tako sam vrlo zadovoljan sa dokumentom koje je izdao revizorski sud, te želim se osvrnuti na pozitivne primjedbe koje su parlament iznio u prethodnim različnicama. Radi se tu i o uspostavljanju dobrih postupaka za transparentno upravljanje, za izbjegavanje sukoba interesa. Pozivam izvršnog direktora agencije, gospodina Paskala Savorea, da nastavi sa ovakvim naporima kako bi se osigurali dobri, dobri načini rada pri kontroli i um, pri nadzoru Europska agencija osigurava učinkovit način borbe protiv ove pošasti koje predstavlja nezakonit ribolov. Ona je u središnje važnosti, a njen unutarnji način rada je u tom smislu isto tako ključne važnosti. Kao zaključak pozivam sve zastupnike da mi iznesu svoje primjedbe o ovoj različnici za 2013. godinu. Hvala vam. U međuvremenu je Mark pristigao, Mark Johnson, ali najprije ćemo završiti sa različnicom za Europsku agenciju kako bismo zatim vidjeli, želite nešto reći u različnici u prethodnoj točci, pretpostavljam da da, sada predajem riječ kolega još uvijek u agenciji. Kao prvo predajem riječ kolegi Blanku Lopezu. Hvala gospodine predsjedatelju. U prosincu smo vodili raspravu sa ravnateljem Europske agencije za kontrolu ribarstva i odbor je smatrao da je to jedna od najmanjih agencija, ali da ona radi posao koji je neophodan za zajedničku e, politiku u ribarstvu, osobito kad je riječ o praćenju ulova. E, treba razmotriti odgovornosti agencije prema revizorskom sudu nema nekih komentara na regularnost e, izvršenja proračuna agencije ja e, priznajem vaš dobar e, rad, ali moramo biti ambiciozniji u ovom odboru, moramo e, tražiti više sredstava, više resursa i ljudskih i financijskih da bi ta agencija E, bila učinkovitija, moramo tražiti e, više odobrenih sredstava u proračunu za tu agenciju osobito kako bi mogla provoditi e, novu zajedničku ribarsku politiku početni proračun od 9 milijuna eura e, koji je povećan na samo 12 milijuna eura po mom mišljenju još uvijek nije dovoljno. Ako nam treba transparentnost i dobre prakse u ribarstvu, onda trebamo veći dio proračuna. Zato bih ja unio eh, jedan manji amandman obzirom da je ovo mišljenje, a moj klub u potpunosti dijeli ovo mišljenje, smatram da sljedeći puta kada ovaj odbor posjeti Galiciju eh, trebamo iz prve ruke vidjeti što radi ta agencija i koji su njeni financijski resursi, e, ljudski resursi i imali resursa za obavljanje svoje zadaće. Hvala, gospodin Finč, hvala. Želim reći da vi e, kažete u bilješci 9 da je riječ o odobrenim sredstvima a ne o iskorištenim sredstvima. E, to znači da su birokrati suspendirali sredstva koje ste dobili. E, dakle, nemojte im davati e, toliko novaca pa će oni obaviti posao s manje. Ako to mogu svi drugi radnici, zašto ne bi mogli birokrati? Hvala lijepa gospodin Pinč. E, sada Petar Van Dalen, izvolite. Ja, dank voorzitter. Hvala gospodine predsjedatelju. Mi smo imali raspravu e, u prosincu e, koja nas je navela da kritički gledamo na tu razrišnicu potrebno je provoditi e, kontrole gdje postoje e, rizici e, nešto se treba učiniti da bi kontrole bile učinkovite, ali vaš pristup da se daje više novaca nije pristup koji mi odobravamo i podržavamo. Ovo se može učiniti puno učinkovitije i ne slažemo se sa vašim pristupom. Merci, monsieur Van Dalen. U redu, hvala vam gospodin Van Dalen, ima drugih za riječ? Da, Bernard Kuhn, izvoli. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger... Da, ja smatram da je ovo važno izvješće. Za to je slučaj nadležan naš odbor i e, mi tu dajemo naš e, stav o Europskoj agenciji za nadzor ribolova. se situacija, kada govorimo o pregovorima za proračun od 2014. do 2020. godine, se odvija u takvom, takvom smislu da su se trebali svugdje uvesti rezovi. To su tako delile države članice za 5% s nekim načinom tabula rasa Stvorena je situacija gdje su onda i agencije morale smanjiti svoje proračune. Da, u zajednič, sa reformom zajedničke basne politike na nas pristužu nove zadaće. Prije svega i zadaće u kojima se bine Europska agencija za kontrolu ribarstva je sasvim neupitno. A direktor te agencije je izradio proračunski predložak gdje su jasno definirani svi ciljevi. Um, revizori zatim provjeravaju jesu li sredstva, tako kako su detaljno prikazana u proračunskom planu, bila i na odgovarajući način iskorištena, na primjer za službena putovanja, da su dakle ta službena putovanja učinjena točno na one na koji su i zamišljena, da se na primjer E, izvršila oprema tehničkim materijalom, bilo da se radi o računalima unutar e, njihovih ureda ili da se radi o nabavci e, brodarica za nadzor ribolova ili drugog. Ako sada se kaže da su u iznosu od 99% iskorištena i do, to ispravno iskorištena sredstava onda mislim da je to ipak situacija u kojoj možemo reći u redu, s tim se možemo složiti. Ako sad kažemo da s novom reformom zajedničke basne politike moramo imati nova sredstva, onda moramo dobiti jasnu definiciju od direktora agencije gdje želi iskoristiti ta dodatna sredstva. Je li to osoblje, je li to više tehničkih uređaja, jesu li to neke druge stvari kamo bi se onda zatim iskoristio taj novac. Onda o tome moramo raspraviti ako se želimo pridružiti takvom prijedlogu. Euh, Ima li drugih primjedbi od strane kolega? Nema. Predat ću sada riječ gospodinu Savurevu. Merci, monsieur le président, pour euh, avoir euh, Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče na tome što ste predstavili projekt e, davanja različnice Europskog parlamenta proračunu Europske agencije za kontrolu ribolova za godinu 2013. Kao prvo, što se tiče ozbiljnosti podataka, želim reći da sam ja potpisao te informacije mislim da su naravno ovi računi isto tako ovisni o pozitivnom e, ishodu procjene visokog suda, da su oni dakle dobro provedeni i to u potpunosti u sukladnosti sa financijskim propisima Europske unije, sa načelima predosložnosti, sa drugim računovodstvenim e, načelima koji se primjenjuju institucijama Europske unije. da smo izvješće izradili u, u potpunosti sa onim što je odobreno i na sastanku upravnog vijeća. Što se tiče stopa izvršenja sredstva za obveze, ono je u iznosu 99% i da se ove godine čak još malo više povećao što se tiče stope veznih uz iskrištenja sredstva za plaćanje, to je dakle, ovaj iznos od 84%, a za ovu godinu će biti 88%. Što se tiče primjedbi Revizorskog suda, koje ste spomenuli, veznih uz eh, iznos odgode, to je prijenosa plaćanja, htio sam reći da smo tu uzeli u obzir e, odluke koje je donio Europski e, sud pravde 11. E, studenog vezano uz prilagodbu plaće službenicima Europske unije i to objašnjava ovakvu razinu prijenosa sredstava. Nije bilo moguće iskoristiti ta sredstva za obveze tijekom 2013. godine. Želim naglasiti da je agencija tijelo koje je u potpunosti posvećeno provedbi zajedničke ribarstvene politike koje podržava država članice, države članice i komisiju. I ja se svakako u potpunosti podređujem pravilima veznih u transparentnost prema svim našim građanima, čiji ste vi zastupnici. I stoga sam ugradio sve one primjedbe koje sam zaprimio tijekom različnice za 2012. godinu koje nije bilo samo usmjereno na zajedničku basnu politiku već svim agencijama u moje izvješće. Ispričavam se gospodine predsjedniče što sam razbio jednu bijelu čašu u vašoj dvorani sastanke. Euh, Hvala vam gospodine direktore. U mom izveću stoji, ja to smatram, da je agencija za kontrolu, agencija s kojom se dobro upravlja i to pokazuju ove brojke, 99% e, izvršenja odobrenih sredstava, 84% izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje. To pokazuje da zapravo bi drugi rado htjeli vidjeti imati ovakve brojke. To je jedan od sastavnih dijelova reforme zajedničke vlastne politike, kao što smo već I mi moramo, da, dragi kolega Werner, moramo promisliti o načinima kako možemo ojačati Europsku agenciju za kontrolu. Mislim da je to bitno. mi trebamo pomisliti zato što je to jedan od važnih elemenata o kojima, s kojima raspolažemo kada se radi o kontroli ribarstva i o uspostavi nove zajedničke ribarstvene politike. To je ono što sam htio reći u zaključku. Rok za podnošenje amandmana je određen za 26. siječnja 2015. godine u podne. Je donne donc la parole à la Commission européenne. Predam riječ Europskoj komisiji kako bi nam dala svoje mišljenje o ovoj različnici koja se tiče Europske agencije za kontrolu ribarstva. Marc, j'ai bien parlé de l'agence de contrôle. Marc, Ovdje se radi sada prvo Europskoj agenciji. Kasnije ću ti predati riječ za opći proračun. Kraj. Hvala lijepo. Ispričavam se prije svega odboru što sam zakasnio. E, doista ispričavam se zbog neodgodivog kašnjenja. Što se tiče agencije, mislim da je to već ranije na jednom prethodnom sastanku spomenuto, komisija je vrlo zadovoljna radom agencije. Mislim da je Pascal vrlo jasno objasnio napor agencije u proteklih nekoliko godina e, u smjeru racionalizacije. Znamo što se tiče upravljanja agencije, Pascal neprestano revidira postupke i organizacije kako bi se pobrinuo da agencija bude što je učinkovitija moguće. Ja bih istaknuo da agencija u potpunosti surađuje u smanjenju broja zaposlenika kao što je odlučeno i proračun agencije tijekom proteklih nekoliko godina nije rastao ostao je isti, nominalno govoreći, dakle, učinkovito, imamo vrlo nisku stopu inflacije trenutno, no učinkovito to znači da se čak pomalo smanjuje. E, dakle, vrlo pošteno e, smo utemeljili svoj rad na izvješću revizorskog suda. Oni su dali nešto što bih ja nazvao doista uzoran e, sud ponašanja, odnosno vođenja poslovanja u agenciji. Mi smo naravno članovi e, administrativnog odbora agencije, ondje imamo nadzornu ulogu i u toj ulozi vrlo smo zadovoljni s upravljanjem agencije i iz stajališta komisije e, možemo reći da je ovo agencija koja u potpunosti zaslužuje dobiti različnicu. Hvala ti Mark. Mislim da se svi slažemo oko toga da ova Europska agencija s jedne strane vrlo dobro radi i da je kao drugo iznimno neophodna za dobro provođenje zajedničke ribarstvene politike. Potvrđujem dakle da je rok za podnošenje amandmana određen na 26. siječnja 2015. godine u podne. Evo, dragi kolege. Hvala vam. Ja, Htio sam postaviti jedno pitanje upućeno komisiji. Što se tiče sastava upravnog odbora, jesu li tu zastupljeni na odgovarajući način države članice? To je vrlo važno kako bi imali konsenzus. Ne samo komisija, jer uprava komisije je vrlo dobro upoznata sa kontrolom ribarstva nego države članice. One bi trebale tamo biti zastupljene, to je moje pitanje. Indeed, all the member states are represented in the board. Sve države članice su predstavljene u ovom odboru skupa sa komisijom. No, je, ok, merci, merci euh, Werner pour cette... Hvala ti Werner na ovoj primjedbi, hvala ti Marko na odgovoru. Sada ću ti dati riječ što se tiče različnice općeg proračuna, jer nisi bio tada prisutan. Imali smo dosta bitnih primjedbi, prije svega ono što je rekao kolega Peter Van Dalen, ali i drugi veznih uz razinu e, regularnosti troškova jer e, imamo sada to smanjenje od 7,9 na 6,7%, ali mi i dalje mislimo da je to stopa previsoka. Imaš li neke informacije o tome, dakle, ukratko sam sažao ono što ste rekli, dragi kolega u općem proračunu. Evo, izvolim. Thank you, Chairman. Hvala. Da, 6,4% je prilično visoka razino, razina neregularnih troškova. E, Dakle, razina eh, koju razina eh, koja razina koju sud revizora smatra da je problematična, što komisija eh, smatra da je odgovarajući, je 2%, sve preko toga nije prihvatljivo. Mislim da postoji svjesnost u ovom izvješću da ovo podlje se zapravo ne bavi samo pomorskom i ribarstvom, već što je važnije i program ruralnog razvoja. I prošli puta kada smo ovo raspravljali, možda sam ispomenuo da je najveći dio transakcija koje se uzorkuje, koje se provjerava, pripada ruralnom razvoju. Za sve druge e, politike u ovom poglavlju, uključujući zaštitu okoliša, zdravstvo i tako dalje, bilo je svega 16, 17 e, isplata koje su bile provjerene. To znači da je nama zapravo prilično teško vidjeti jasno što se događa u ovim područjima. No, na nekim stvarima se možemo utemeljiti kako smo bolje shvatili situaciju. Prije svega možemo e, računati na izvješće samog revizorskog suda, a oni kažu da od nepoljoprivrednih isplata e, da zapravo nije bilo e, kvantitativnih grešaka. Drugim rečima, nije bilo neprihvatljivih trošaka prema sudu u tim isplatama. I prošli put mislim da rekao da to ne znači da takvih troškova nema. Oni postoje. E, iz tog razloga imamo jednu e, rezervu što se tiče ovog izvješća. E, mišljenje smatram da je prilično ravnoteženo i ono ističe da se ova rezerva tiče određenog broja država članica. I što se događa kada imamo podijeljeno upravljanje. E, revizorska tijela država članica provode svoj rad, provjeravaju projekt, a mi provjeravamo rad tih revizorskih tijela. Dakle, da vidimo možemo li se osloniti na njihov rad. Ukoliko možemo, tada prihvaćamo stope pogrešaka o kojima su nas izvijestili. I u šest država članica cjelokupna razina grešaka bila ili iznad tih prihvatljivih 2%, a u jednom slučaju smo smatrali da se ne možemo sloniti na rad tog revizorskog tijela i još u jednom slučaju kada smo pripremali godišnje izvješće nismo zaprimili podatke o stopama pogrešaka e, za države članice te o kojima se radi. E, ono što smo učinili je da smo e, prikupili sve stope od svih država članica i to one koje su nam poslale revizorska tijela iz pojedinih država članica i mogu reći da je naša stopa pogrešaka za e, Europski fond za ribarstvo 2013. bila ispod prihvatljive stope. Dakle, iako imamo sve ukupnu globalnu stopu pogrešaka od preko 6% za ovo poglavlje, stvarna stopa pogrešaka za koju mi vjerujemo da je ispravna za našu e, područje izlovanje je ispod 2%. I važno je zapravo da ne stanemo samo na tome, da govorimo o razini postotku pogrešaka, već e, odbe treba shvatiti da ono što dalje radimo je da kada otkrijemo da postoje problemi u operativnim programima država članica i stope pogrešaka koje su dakle, od materijalne važnosti, dogovorimo sa državom članicom akcijski plan koji će se pozabaviti tim problemima. Dio tog plana je e, povlačenje ovih neprihvatljivih troškova i tek kada se njih povuče, počet ćemo isplaćivati novac ponovno za taj program. Dakle, prekinemo isplate tom programu e, i primijenimo e, mjere koje su potrebne. Imali smo do sada šest država članica gdje smo identificirali probleme, a od tih šest država članica do danas pet je provelo sve procese za ispravke koje smo mi zatražili. E, jedna država još ima malo komplicirani slučaj i radi se na tim mjerama, ali još nisu u potpunosti dovršene. Mislim da sve skupa možemo reći da smo svjesni važnosti javnog novca, da znamo da je on teško stečen novac i da dobro pratimo što se događa sa greškama i sa ovim procesima. Već sam rekao e, za komisiju ovo izvješće je vrlo uravnoteženo, no ja ne bi bio samo zadovoljan što se tiče upravljanja. Moram reći da to doista vrlo ozbiljno shvaćamo. Hvala lijepa Marko na ovim e, preciznim informacijama. Mislim da je to vrlo bitno ove visoke stope u različnici naravno tiču se samo određenih aktivnosti. Ja sam u potakom sazivu e, bio član jednog tijela gdje smo imali 12% stope pogreške, što naravno pokušava zatim globalnu stopu e, cjelokupne strukture, ali ribarstvo je drugačija tema. Dakle, ovaj fond za ribarstvo. To je problem koji se kad kad javlja, ali nažalost, ali tako je. Jedni su se malo žurili. Gabriel nam je velo kratko, ali vrlo dobro predstavio su izvješće i sada smo malo zapravo ispred vremena i morat ćemo malo pričekati kako bismo, prije nego što pređemo na točku broj 12 našeg dnevnog reda, evo, vidim